Dear colleagues, please, may I ask you to take... Poštovani kolege, molim vas da uh, sjednete kako bismo započeli sa zajedničkim sastankom. Ispričavam se na ovom kašnjenju. Do kašnjenja je došlo zbog glasovanja koje je trajalo dulje nego što smo očekivali, ali moralo smo e, to završiti, odnosno kolege iz odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja morali su završiti. Evo, molim vas da sada sjednete i da se pripremimo za rad, uključujući i naše koordinatore. Kao što znate, te ovdje smo na zajedničkoj sjednici Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja kako bismo s podpredsjednikom komisije i povjerenikom za euro i socijalni dijalog gospodinom Dombrovskisom, zatim povjerenicom Tajsen, povjerenicom za zapošljavanje socijalna pitanja, vištine, mobilnost, radne snage i e, povjerenikom Moskovićem, povjerenikom za ekonomske financijske poslove, oporezivanje i carinu, razgovarali o nacrtu preporuka za svaku pojedinu e, državu. Zahvaljujemo im što su došli. Kao što znate, to je postupak koji nam je dobro poznat, e, te e, preporuke za svaku pojedinu državu na kraju će usvojiti vijeće na sjednici u srpnju. Ovogodišnje preporuke čini mi se posebice važnima prepoznali smo napore da se ove preporuke učine horizontalno koherentnima i da oblikuju politiku kojom se bavi naš odbor, osobito kada je riječ o onom poznatom trokutu, strukturalne reforme, ulaganja, socijalna kohezija i rast, dakle to više nije niti trokut, nego sada imamo četiri stupa, a ovdje je naravno uključena i procjena potrebe da se u obzir uzme globalni, globalna fiskalna situacija, i potrebe za prilagodbama koje se temelje na našim pravilima. Dakle, važno je da fiskalna politika također podupire rast, a naravno da se uzima u obzir i socijalna dimenzija koja je iznimno važna. Riječ ću sada dati povjerenicima e, za njihova izlaganja. Gospodin Dobrovskis, izvolite. Poštovani e, predsjedniče, poštovani zastupnici Europskom parlamentu, iznimno mi je drago što sam danas ovdje zajedno sa povjerenicom Tajser i povjerenikom Moskovićem kako bismo vam e, iznijeli prijedloge gospodarske politike komisije za narednih 12 do 18 mjeseci. Dakle, nastojimo poduprijeti nacionalne napore u provedbi reformi. Kao rezultat tih reformi naša e, ekonomska e, politika i stanje su sada bolje. Bilježimo već pet godina za redom oporavak u našem gospodarstvu e, sve države članice ostvaruju rast zapošljavanja u Europskoj uniji došlo je do razine od 236 milijuna ljudi, to je najveći broj zaposlenih ikada, a broj ljudi koji su izloženi opasnosti od siromaštva stalno opada. Sve manje manji broj zemalja koje su u postupku prekomjernog deficita. Mi sada predlažemo e, da se taj postupak ukine za Hrvatsku i Portugal, a osam država članica E, ostvarilo je ili e, bi moglo ostvariti svoje srednjoročne e, ciljeve za 2017. i 2018. godinu. Nažalost, također postoje i zemlje koje ne ostvaruju srednjoročne ciljeve, recimo Italija koja je morala poduzeti dodatne mjere vezane uz 0,2% svog BDP-a. Također preporučujemo i da se e, izda upozorenje Rumunjskoj koja se značajno otklonila od svojih ciljeva za 2016. godinu. Više podataka o toj situaciji moguću vam dati za nekoliko minuta. E, gospodarski oporavak je neujednačen, e, dakle postoji nasljedstvo problema problema kao što su visoka razina nezaposlenosti i visok javni dug. To je i dalje prioritet u najvećem dijelu Europske unije. Također važno je da se nastavi raditi na inovativnosti inovacijama i rastu produktivnosti. Europsko gospodarstvo mora postati konkurentnije, čvršće, otpornije e, i to je nešto na čemu se mora nastaviti raditi. Također je iznimno važno da imamo i inkluzivnost, e, to je bitno i kako bi se postigla konvergencija i kako bi se postiglo ujednačenije stanje diljem Europske unije i to jesu naše preporuke. Naše preporuke svode se na tri prioriteta jačanje e, investicija, strukturalne reforme i odgovorna fiskalna politika. Naravno, sve te preporuke prilagođene su pojedinim zemljama i odnose se na one ciljeve koje je potrebno ostvariti kako e, bi se ostvarile najžurniji prioriteti vezani uz specifične makroekonomske situacije u, sve ovo je u skladu sa preporukama koje smo dani u, dali u godišnjem pregledu rasta za europodručje u studenom prošle godine. Države sa prekomjernim neravnotežama dobile su podrobnije E, podrobnije e, preporuke Bugarska, e, Rumunjska, Italija, Portugal, Hrvatska i Cipar. Što se tiče Cipra, Italija i Portugala, ovdje nema razloga da se pojačava postupak za makroekonomske neravnoteže pod uvjetom da se reforme navedene u preporukama brzo provedu. Također smo pojačali dijalog sa nacionalnim parlamentima, vladama, e, socijalnim partnerima, e, nastojimo se dakle sa nacionalnim socijalnim partnerima e, blisko konzultirati. Ja sustavno posjećujem države članice i onda razgovaram sa svim ključnim sudionicima na nacionalnoj razini, a i drugi povjerenici, povjerenici rade to isto. Za inkluzivan rast potrebno je vrijeme i mješanje mješavina različitih politika. Potrebni su nam e, vješti i e, odgovorni ljudi koji imaju odgovarajuće e, sposobnosti. Također važno je da socijalna zaštita bude uključena u naše mjere kako bismo zaštitili one kojima je to najpotrebnije. Vidimo da države članice ulažu napore u Um, daljnji oporavak, uh, no uh, situacija je neuravnotežena. Većina mjera provedena je u području fiskalne politike, fiskalnog upravljanja te u uh, području aktivnih mjera zapošljavanja. Što se tiče višegodišnje perspektive, tu je napredak značajniji. Dakle, napredak postoji, ali je neujednačen i u vremenu, a i u prostoru, e, dakle kad je riječ o različitim državama članicama. Mi sada imamo poseban instrument, to je e, program pomoći u provedbi strukturalnih e, reformi i već smo od nekoliko država čuli da su zainteresirani za tehničku e, pomoć. Vjerujemo da će to pomoći u provedbi strukturalnih reformi, a u skladu sa preporukama za pojedine zemlje. Hvala vam lijepa. Riječ bi sada dao povjereniku Moskoviću. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice, ja ću danas vam se obratiti uz moje kolege i govoriti o proračunskom aspektu e, proljetnog paketa. Koji, takve vrste paketa e, poznajete, trebali bi pomoći u pripremi nacionalnih proračuna za 2018. godinu. Na političkoj razini to je vezano sa željom da se pomogne zapošljavanju i rastu. A isto tako bit će to dio i bjelatnije koje ćemo predstaviti sutra. Na gospodarskom planu nastavlja se s gospodarskim oporavkom, ali situacija je još uvijek atipična i e, gospodarski rast još uvijek nije na razini od prije krize ali inflacija je i dalje prilično mala iako je Europska središnja banka tu vrlo e, fleksibilna. Drugim riječima imamo problem s potražnjom u europodručju. U tom kontekstu naš paket e, smatramo e, inteligentnim. Važno je da eurozona nađe pravo, e, pravu ravnotežu, što znači da konkretno države koje imaju proračunske marže to iskoriste za ulaganje u područje infrastrukture mm, mi to i preporučamo tim državama tražimo ulaganja u istraživanje i razvoj. Prvenstveno se tu smjeramo na Njemačku i Nizozemsku. Za druge države članice e, potrebno je i veća prilagodba. Prevelika prilagodba bila bi kontraproduktivna i ne bi bila u svrsi rasta i razvoja. Dakle, mjere iz projektnog paketa smo usvojili u tom svijetu. E, prvo ukidamo postupak prekomjernog deficita za Hrvatsku i Portugal. Tu priznajemo koliki su napor uložili stanovnici Hrvatske i Portugala i u tom smislu to je vrlo pozitivno i Grčka je svoj, e, svoj deficit svela na manje od 3%, što bi značilo da bi ona mogla izaći iz postupka prekomjernog deficita. Međutim, sada završavamo drugu reviziju i e, srednjoročnoj e, pomoći Grčkoj, o kojem će se odlučivati za nekoliko dana. S obzirom da je sve to u tijeku, komisija je odlučila da pravnu odluku donese kada se sve ovo završi. Ali parametri koje bi to omogućavali jesu tu i to će se uzeti u obzir. I to je e, dobro i za Europu i za Grčku. Sve u svemu treba uzeti u obzir da se e, broj e, zemalja E, koji su bili u postupku prekomjernog deficita se jako smanjio. 2011. bilo je 24 države u tom smislu, a danas su dvije ili tri države u toj situaciji. Nadam se da ih više neće niti biti. E, sada je srednji e, razina deficita 1,3% za 2017. E, godinu. Dakle, ta su pravila u redu. Što se tiče Italije i Španjolske koje su dalje u postupku prekomjernog deficita, preporuka za te zemlje koje daje e, vijeće jest da se e, preporuke trebaju poštovati vezano za postupak prekomjernog deficita. Komisija je usvojila izvješće u skladu članka 126.3 vezano za Belgiju i e, Finsku. Što se Belgije tiče, ustanovljeno je da nije potrebno otvoriti postupak prekomjernog deficita. Međutim, Belgija će morati usvojiti ove godine dodatne mjere. A što se Finske tiče, strukturne reforme e, bi se trebale vrlo brzo početi e, provoditi i komisija će u suradnji s Finskom dakle dati e, potporu da se provedu potrebne mjere. Slična je situacija i s Litvom vezanom za njezinu reformu e, mirovinskog sustava. Što se pak Italije tiče, u skladu s člankom 126. točkom 3. E, Italija je usvojila dodatne mjere vezane za 0,2% bruto domaćeg proizvoda, te mislimo da će to polučiti rezultate, pa stoga ne trebamo ići dalje s ovim postupkom. Proračunska situacija u toj zemlji će, e, nadam se, biti u redu za 2018. godinu. Što se pak Rumunjske tiče, za 2017. godinu tražilo se da se usvoje prikladne mjere kako bi se načinila prilagodba u odnosu na 2016. godinu. Radi se o postupku o značajnom odstupanju koja se ovdje e, predstave. To je svojevrsno rano upozorenje kako se ne bi trebao otvoriti postupak prekomjernog deficita. Zaista računam na rumunjske vlasti da će usvojiti odgovarajuće mjere koje bi na taj način izbjegle otvaranje postupka prekomjernog deficita. O tome je odlučeno na sastanku vijeća Ekofina. Dame i gospodo, toliko s moje strane i rado ću odgovoriti na sva pitanja kasnije. Hvala gospodine e, Moskovici. Povjerenica Tyson sad ima riječ. Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici u Europskom parlamentu. Ovogodišnji europski semestar poseban je jer je Europska komisija službeno došla do sredine svoga mandata. Od prvoga dana naš prioritet je bio da se ponovno ostvari rast zapošljavanje i socijalna kohezija kako bi Europa bila doista socijalna unija eh, i kako bi svi građani imali koristi od nje. I mogu reći da smo mnogo ostvarili. U Europskoj uniji 2006 2016. Radno mjesto imalo je gotovo 236 milijuna e, ljudi, to je najveći broj ikada. Stvoreno je više od 6 milijuna novih radnih mjesta od kada je ova komisija E, došla e, na, e, dakle krenula sa svojim radom, iako treba reći da je još 90 milijuna ljudi diljem Europe u situaciji da traži radno mjesto, no nezaposlenost je pala na tek 8%. Međutim, nejednakosti i dalje postoje, izazivaju veliku zabrinutost Europske komisije, svi znamo da oni vrlo neugodno, vrlo negativno utječu na gospodarske izglede, a i na samu socijalnu e, srž naših društava. Nekoliko riječi prije svega o europskom semestru u e, priopćenju koje prati e, naše preporuke za pojedine zemlje potpuno jasno tražimo od država članica da uzmu u obzir socijalni učinak svojih reformi. To treba uzeti u postupku planiranja i u postupku praćenja provedbe reformi. Tražimo od država članica da reforme omoguće socijalnu mobilnost i da e, pridonesu većoj ravnopravnosti umjesto da djeluju suprotno. Zatim, e, osobito kad je riječ o socijalnom stupu, tu e, posebice govorimo o borbi protiv nejednakosti. Europski semestar postao je važan element za provedbu naših politika dakle već postoji učinak koji je vidljiv u našim preporukama za 2017. godinu. Daću jedan primjer. Osobito smo naglasili važnost obrazovanja, izobrazbe i cjeloživotnog učenja. Moramo osigurati svim stanovnicima Europske unije da imaju pristup učenju jer će to utjecati i na konkurentnost naše Europske unije, a i na njihov osobni život. Našim poslovnim subjektima potrebni su E, obrazovani ljudi sa odgovarajućim vještinama kako bi mogli napredovati. E, također, e, unutar ovog istog stupa tražimo i odgovarajuće reforme tržišta rada. Nadalje, traži se važnost pravičnih plaća koje će omogućiti dostojanstvenu životni standard. To je vidljivo u nekim preporukama i za pojedine zemlje gdje tražimo da se gospodarski rast bolje odražava u e, višim plaćama za sve. Također tražimo od država članica da e, pojačaju e, kapacitet socijalnog dijaloga, a tražimo i odgovarajuće sustave socijalne zaštite jer to je ulaganje u ljude u Europi. Naši, naše preporuke traže bolje sustave socijalne zaštite i um, jednakopravni pristup uh, zdravstvenoj zaštiti, zaštiti djece i slično. Zahvaljujući odlučnim i često veoma teškim naporima da se provedu reforme, vidjeli smo e, pozitivne rezultate od kada smo počeli s oporavkom 2013. godine. Pozdravljamo te napore, ali moramo tražiti da e, reforme budu inkluzivnije i da rast e, bude na korist svima. Europski semestar ključan je za provedbu reformi na nacionalnoj razini. Naravno, važno je da u tome sudjeluju i lokalne vlasti i civilno društvo i da svi zajedno radimo na socijalnoj i prosperitetnoj Europi. Hvala vam lijepa. Sada ćemo započeti naš dio sa pitanjima i odgovorima. Kako bi nekako skratili naš eh, kašnjenje, ja pred, predlažem da e, skupimo blokove pitanja kao i sljedeća dva bloka pitanja pa bih želio samo naglasiti ono što je rekao gospodin e, Moskovici vezano za djelotvornost pravila posebno kada se ona inteligentno primjenjuju. Već smo vidjeli da e, tri zemlje od 24 e, imaju 1,3% e, deficita i to je dosta impresivan ishod. Prvi govornik je Gunnar Hockmark. Hvala lijepa, hvala na ovim izlaganjima. Ja mislim da bismo trebali pozdraviti činjenicu da bolje stojimo. Ali ta činjenica ne znači da radimo dobro. Oporavak e, koji, koji smo iskusili je na skupnoj razini. Dakle, ako ako imate noge u pečnici, a glavu u frižideru, onda znači da imate dobru srednju temperaturu, ali to ne znači da se osjećate dobro. Dakle, te skupne brojke nam govore da rast po glavi stanovnika je u stvari vrlo nizak. Drugo, da u nekim državama članicama imamo dovoljan, apsolutni rast. Ova brojka od 8% nezaposlenih znači da imamo e, višu nezaposlenost u nekim državama članicama, a mnogi e, ljudi su izvan tržišta rada. Zato mislim da se sada ne možemo opustiti, nego da sada moramo postaviti više standarde za rast, jer o tome se radi. I zato bih e, vas htio upitati, kao prvo povjerenika Dombrovskisa, ali i e, vašeg kolegu, gospodina Moskovića i gospođu povjerenicu Tyson, na kako možemo postaviti više ciljeve za potencijalan rast. Jer jedini na način da dobijemo e, socijalnu koheziju je da imamo strukturiranu koheziju, a razlike u našim gospodarstvima znači da, da imamo različite razine strukturnih reforma koje se provode i zato morate biti izravniji što se toga tiče ne samo da govorimo o potrebi za strukturnim reformama nego moramo to učiniti u onim zemljama gdje imamo niži rast i niži potencijalni rast to znači značajna potreba da se više na tome radi želio bih čuti nešto o tome Claude Rollin Hvala lijepa. E, točno je da je trenutak kada se daju preporuke po zemljama važan trenutak, jer bi to trebalo omogućiti da se pomire dvije stvari. S jedne strane rast i ulaganje, a s druge strane konsolidiranje javnih financija prvi plan već daje rezultate, međutim kao što ste rekli gospodarski rast je premalen za e, barem premalen da bi se smanjila nezaposlenost i dovela nezaposlenost na zadovoljavajuću razinu. Što se tiče povećanja ulaganja i e, upravljanje e, javnim financijama, tu imamo mjere koje su kontradiktorne. Ja sam iz Belgije i kada gledam mjere Komisija ispravno kaže da nema dobrih infrastruktura, to je točno, ali to je i rezultat nedovoljnih ulaganja vezanim za mjere konsolidacije javnih financija. Tu kontradikciju nalazimo i također kada se radi o obuci, obrazovanju, istraživanju i razvoju, kao i kod socijalnih politika koje bi trebalo provoditi. Znam da se nešto radi na tome, ali kako smanjiti kontradikciju između ta dva aspekta? Jako mi je drago da želite na tome da se radi da se smanje nejednakosti. Htio bih također čuti, iako ste već to i rekli, da zaista želite ojačati socijalni dijalog koji je e, potreban radi socijalnog dijaloga. Hvala. E, Sljedeća govornica je Tevan Šperes. Hvala lijepa, e, gospodo povjerenici, gospodin predsjedniče. Hvala vam na ovome što ste oslikali ovu sliku koja je prilično e, dobra vezano za preporuke po zemljama. Što se onih dijelova tiče koje su u rukama država članica, postoji instrument koji je vezan za mm, e, mjere koje se mogu pokrenuti, a to je e, e, sve što je vezano za poreze. Treba dakle razviti porezne politike u državama članicama. Dio takvih poreznih preporuka je ovdje načinjen. Zanimalo bi me što vi mislite i u kojoj mjeri smatrate da će se države članice upustiti u porezne reforme kako bismo imali bolju ravnotežu između oporezivanja eh, rada i eh, oporezivanja eh, vezana za ulaganja. S druge strane, porez u kojoj će se s jedne strane favorizirati E, dugovi, a s druge strane e, ulaganja. Čini mi se naime da su i bi upravo na tim temama e, preporuke po zemljama mogle imati neki utjecaj. Hvala Marija Arena. Slažem se s Klodom Rolenom sa, e, koji govori o kontradiktornim aspektima. Da, drago nam je da se izlazi iz postupka prekomjernog deficita, ali pitanje koje želim postaviti je kakva je veza između poreznih, proračunskih mjera i smanjivanja nejednakosti u Europi. Imamo li sada dovoljne pokazatelje kako bismo vidjeli da država koja izlazi iz prekomjernog deficita ima li ona dakle odgovarajuće alate da izađe iz e, nejednakosti? Imam pitanje za povjerenicu Tyson. Treba se dakle, kaže ona, više boriti za izlazak iz nejednakosti i siromaštva. A da li je ravnoteža između privatnog i poslovnog života pravi put jer e, često ta velika fleksibilnost može se negativno odraziti na žene. Kako žene kao ciljna grupa mogu izaći iz te situacije kad se zna da one često imaju poteškoća da dođu do zaposlenja. E, I što je s slaganjima? One za E, preporuke koje niste baš razradili, a koje bi bile jako važne i za zapošljavanje i za e, našu e, planetu su one vezane za energetsku tranziciju. Hvala, Bernd Luke. Bernd Luke, hvala lijepa. zahvaljujem povjereniku Dombrovskisu. Komisija je kritizirala njemački višak Želio bih znati e, kakva je gospodarska analiza koja stoji iza toga. Koji aspekt ovog viška vi kritizirate? E, komisija e, potiče Njemačku da poveća javne investicije, ali, ali povećanje javnih ulaganja u Njemačkoj će dovesti do toga da će njemačka trgovačka društva manje izvoziti u druge zemlje ili misli li komisija da uvoz u Njemačku može na održivi način biti ojačana ako pojačamo javna ulaganja. Do mjere do koje komisija smatra da se ovdje ne radi o robi i uslugama. Stvar u tome A dakle, pitanje je što će se dobiti ako se e, povećaju javna ulaganja umjesto da se šalje novac izvan zemlje. Hvala. Hvala. Ulrike Trebecius. Hvala vam lijepa. E, vi ste sami e, otvorili pitanje da svaka država članica mora preuzeti inicijativu kako bi e, se, kako bi riješila svoja uska grla. Gospodin Dombrovski je govorio o preporukama. Ali ne postoji jedna veličina za sve. Dakle, neke države članice se suočavaju sa drugačijim izazovima. Ako pogledamo E, socijalni stup Europske unije i ovaj prijedlog možda izgleda kao da mi pokušavamo nametnuti e, jedan jedinstveni pristup za sve države članice. Međutim, socijalni standardi se razlikuju općenito su oni visoki i to je dobro, ali oni se moraju još uvijek biti e, priuštivi i to znači da države članice moraju imati manevarskog prostora kako bi ih postigli. A s obzirom na gospodarsku situaciju u Europskoj uniji, postoji e, postoji mogućnost da će postojati viš, veća potreba za takvim mjerama. Neke države članice imaju tog gospodarskog manevarskog prostora da postignu te standarde. Međutim, postoje neke zemlje, ali ste spomenuli i neke, e, posebno u istočnoj Europi, da ne postoji prostora za provođenje takvih mjera. Na koji bi način onda komisija predvidjela jedan e, postupak koji bi dao e, mjesta za manovriranje drugim zemljama? Hvala lijepa. Jako mi je drago da se ponovno sastajemo s povjerenicima kao i svakog semestra i da imamo e, raspravu. U određenom smislu mora nam biti drago da je određeni dio država sada u boljoj situaciji e, po e, pitanju deficita naravno ne niti moja zemlja niti izborna jedinica iz koje dolazim ali trebamo vidjeti kako e, o tome nešto više kasnije međutim ova situacija nije tako slavna, naročito kada je situacija toliko neravnomjerna i kada strukturni problemi i dalje ostaju. Jako mi je drago da vi govorite i o produktivnosti i o nejednakostima i da će se morati time više pozabaviti, naročito nejednakost koja sada E, narušava našu političku stečevinu u Europi. Zaista će se s time trebati izravno uhvatiti u koštac. Ali čekam neka konkretna rješenja. Iznad svega želim da u strukturnim vizijama komisija napravi više, jer ona se previše bavi e, kratkoročnim pitanjima jer e, moramo reći da s jedne strane komisija ne dopušta da je e, da je države prevare, ali ponekada da. Govorit ću tri minute ako mi dopuste predsjedništvo. U e, mojoj izbornoj jedinici traži se dobar proračun i jako su zadovoljni kada ima proračun s nekim brojkama ali ne znaju da je zahvaljujući takvom proračunu došlo do velike nejednakosti u Španjolskoj koja će u budućnosti stvoriti deficit. To se mora imati na umu i stoga tražim da se više pozabavi strukturnim pitanjima i da se e, gleda u samom semestru je li došlo do strukturnih reformi stvarno nije li to tek neka prevara? Jer postoje države kao moje gdje je energetska politika takva da će tamo nezaposlenost biti velika i siromaštvo postojati još desetljećima. E, ali vi ste također spomenuli i Njemačku. U Njemačkoj trebaju omogućiti građanima da više i da bolje žive. Oni imaju kapacitet za to i to je isplavno. Hvala. E, vi ste također dakle, iskoristili vrijeme vašeg drugog kolege iz e, e, kluba ALDE koji nije bio tu. A sada dakle, najprije predstavnici komisije Valdis Dobrovskis. Hvala lijepa dragi kolege, za, na pitanjima. Pokušat ću odgovoriti e, u skupinama e, vezano za pitanja koja su postavljena. Kao prvo, da, zaista, pitanje je vezano za ove skupne brojke, agregatne brojke i kakve razlike one možda skrivaju. Istina je da postoje velike razlike kada se radi o stopama rasta, a posebno kada se radi o razinama nezaposlenosti. Kada kažemo da očekujemo da svih 28 e, država članica raste ove godine, to je pozitivno. Međutim, te stope rasta e, nisu baš jednake. U smislu reformi, dakle, e, rješavanje strukturnih slabosti kada se radi o stopama rasta nekih e, zemalja i e, kada se radi o pomaganju da poboljšaju taj rast, već sam govorio o makroekonomskom postupku i postupku prekomjernog deficita. Dakle, one zemlje koje imaju prevelike e, neravnoteže dobivaju konkretne preporuke, a imaju i posebne mehanizme praćenja kada se radi o tim zemljama. Dakle, to je načelo koje ste naglasili. Moramo više raditi sa zemljama koje imaju veće strukturne probleme. Zatim, kada se radi o pitanju kako pomiriti potrebu za više ulaganja i za rješavanje nejednakosti sa e, fiskalnim prilagodbama, to mora učiniti više zemalja, to je nekoliko članova, nekoliko zastupnika reklo. Zaista je to nešto e, čega moramo biti svjesni i što moramo na neki način uravnotežiti. To naglašavamo u ovom e, ovogodišnjem europskom semestru, a i ovogodišnjim e, preporukama za pojedine zemlje. Posebno kada se radi o ovoj fiskalnoj strani. Isto tako treba primijetiti da ne možemo riješiti strukturne probleme u gospodarstvu samo ako e, prikupljamo sve više i više duga. Mi smo već e, spomenuli visoke razine javnog duga u nekim državama članicama kao strukturnu slabost koju trebamo riješiti. I zato moramo dobiti e, javno financiranje za e, održivo, održivi e, rast, a isto tako moramo smanjiti javni dug. Mislim da ću pitanje o socijalnom stupu i mjerama za tržište rada ostaviti e, moje kolegici. Međutim, kada se radi o fiskalnoj politici na europskoj razini, to je nešto što smo naglasili u ovogodišnjem europskom semestru, da trebamo više naglasiti procjenu e, skupnog fiskalnog stanja u Europskoj uniji, a u e, preporukama za e, pojedine zemlje mi smo, se, mi smo spomenuli i države članice u eurozoni. Onda imamo preporuke za pojedine zemlje kada se radi o porezivanju gdje govorimo o nižim porezima na e, radnu snagu i da to prebacimo na, neka na neke druge sustave. To je nešto e, što pratimo. A pitanje kada se radi, pitanje o e, o ravnoteži duga. O tome ćemo govoriti malo više kada ćemo govoriti o poreznim aspektima. Što se tiče pitanja koje je tradicionalno pitanje o e, višku e, tekućeg računa u Njemačkoj. To je razlog zbog kojeg je e, Njemačka dio postupka makroekonomske neravnoteže s obzirom da je njen višak prešao 6% BDP-a, a postoji i tendencija da se to održi da se održi taj višak tekućeg računa. Naša preporuka je da e, stimuliramo e, jedan dio gospodarstva, da stimuliramo ulaganja. A između ostalih stvari, e, pitali ste nešto vezano za uvoz i izvoz. Dakle, koji dio treba rješavati. Dakle, kada se radi o ulaganjima, kroz ulaganja očekujemo i e, više stope e, uvoza, dakle rast uvoza. Dakle, mi ne želimo reći e, njemačkim trgovačkim društvima da izvoze manje, to nije naša namjera, niti naše, naš savjet. U svakom slučaju mi primjećujemo da e, dodatna ulaganja koje je provela Njemačka već prošle godine, vidimo da je učinjen velik napredak u ovom području, ali znamo da sadašnji višak tekućeg računa još uvijek ostaje kao referentna vrijednost. Što se tiče pitanja da e, jedna veličina ne paše svima, Dakle, to nije naš pristup. Vi ste spomenuli socijalni stup. Marijan će nešto više reći o ovome. Međutim, u socijalnom stupu mi vrlo jasno objašnjavamo da ne tražimo nove kompetencije na e, socijalnom području Europske unije, nego da to ostaje odgovornost država članica. Još jednom, kada se radi o pitanju rasta produktivnosti, smanjenja nejednakosti, koje su praktične mjere? Ja bih rekao da su praktične mjere, one koje mi sada predlažemo državama članicama, u našim mm, preporukama za pojedine zemlje. Dakle, ako pogledate te preporuke o pojedinim zemljama, to su upravo praktične mjere koje će ojačati produktivnost i koje će e, riješiti određene nejednakosti u e, tržištu usluga, koje će razviti vještine zaposlenika i sl. A i u smislu nejednakosti kada govorimo o određenim aspektima porezne politike, ciljamo socijalni sustav, opet e, program e, razvijanja vještina, mjere e, tržišta rada, to su sve mjere koje se bave nijednakosti. Hvala, Pjer Moskovisi, izvolite. Evo, ja neću govoriti dugo jer se u potpunosti slažem s onim što je rekao gospodin Hekmar koji je rekao da situacija jest bolja, ali ne možemo reći da je situacija dobra jer e, ne možemo ovdje e, biti e, zadovoljni kada je stopa nezaposlenosti toliko visoka. Pitanje je dakle kako možemo povećati gospodarski rast. Mislim da postoje tri mogućnosti. Prva, da se nastavi sa strukturnim reformama naročito one zemlje koje imaju veliki deficit. Drugo je da se smanje makroekonomske neravnoteže i treba više ulagati, neke države članice to mogu. A treći a, mogućnost je da se uklone razlike, da se smanje razlike u europodručju. To je jedno od ciljeva bijele knjige koje smo načinili vezanog za produbljivanja europodručja. Jer će se u jednom času postaviti pitanje demokratske legitimnosti, političko pitanje. Iz tog razloga produbljivanje eurozone se mora stvoriti oko e, makroekonomske konvergencije. Morat ćemo dakle usvojiti mjere vezano za proračunske kapacitete kao i za upravljanje europodručjem. To će sve dakle trebati uzeti u obzir cilj o kojem sam govorio. Usto trebamo imati proračunsku konsolidaciju i ulaganja. Ono što je zaista bitno jest kvaliteta javnih ulaganja. Ne mislim da se mogu konsolidirati javna ulaganja ako postoji deficit e, ulaganja. E, treba se pažljivo birati koji će investicije biti prioritetni i to e, svugdje u svim državama bez obzira na njihovu situaciju. Znam da u nekim državama postoje i prepreke za takva ulaganja. Time se treba pozabaviti, to pitanje treba riješiti. U e, Junkerovom planu sve to iznosi i mislim Junkerov plan uspješan jer je više od 200 milijardi eura već sada izdvojeno za taj plan. Gospođa Berez je e, govorila o porezima na niske plaće. E, moram reći da se i tekako slažem s njom koja govori o fiskalnim instrumentima koji favoriziraju dug i e, onima koje e, idu u drugim pravcima. To je vezano za projekte e, vezane za komisije. Zajednička osnova za porez na poduzeća je dio toga i dio je prijedloga komisije i to je značajan projekt koji ima puno dobroga. S jedne strane pojednostavio bi poreznu situaciju i smanjila bi se izdvajanja poduzeća. S druge strane, to je izuzetan instrument za borbu protiv utaje i izbjegavanja plaćanja poreza. A onda moramo također uzeti u obzir što sve u prošlosti nije funkcioniralo i uvesti poticaje za ulaganje. Treba ulagati u istraživanje, razvoj i inovacije. I u sve ono što pridonosi e, razvoju e, <clears throat> dionica i e, obveznica. Dakle, moram tražiti da vijeće se time pozabavim. Prošlog tjedna na sastanku vijeća ECOFIN vidjeli smo da je potpora tome vrlo velika, ali također mnogi tu i su i suzdržani. Možemo načiniti kompromise, ali oni moraju biti vrlo značajni i kvalitetni. U protivnom, jednostavno se neće više raditi o kompromisima, već o odustajanju. Jer Mm, moram ovdje govoriti, e, odgovoriti gospođi Areni jer u protivnom će se to odraziti na kvalitetu javnih financija. Točno je da puno insistiramo na kvantitativnim aspektima i upravljanju deficitom, ali deficitom se može upravljati na različite načine, a najbolji način je kvaliteta E, javnih e, financija koja privilegira ulaganja i to je najbolji način da se bori protiv nejednakodnosti. Hvala, Marijan Hvala vam lijepa. Kao prvo kada se radi o e, pitanju gospodina Hrkmarta, na koji način možemo organizirati naš sustav kako bismo imali još viši rast, jer rast koji imamo sada nije dovoljan. Mislim da kada se radi o mort portfelju, ono što možemo učiniti i ono što promičemo u e, našem socijalnom stupu i u planu za vještine, jest da organiziramo naše, e, naše tržište rada na taj način da imamo sve moguće talente, da svi imaju pristupa e, tržištu rada, ali da razvijemo i talente i vještine i kako bi imali pristup kvalitetnom mjerodavnom obrazovanju E, mjerodavna e, e, isto tako usavršavanje. Ljudi moraju imati cjeloživotno učenje, ne samo kada imaju 25 godina, nego i kada imaju 55 godina i 60 godina ako želimo da ostanu na tržištu rada. I zato moramo staviti naglasak na vještine, jer će to povećati produktivnost i omogućiti inovacije. Zahvaljujem Claude Rolenu na pozitivnim E, primjedbama vezanim za našu borbu protiv nejednakosti. Bilo je pitanje i o socijalnom dijalogu, što možemo učiniti da poboljšamo, da ojačamo socijalni dijalog. Na početku ovoga mandata komisija je imala ono što zovemo konferenciju na visokoj razini. Bila je na visokoj razini zato što je došlo mnogo ljudi iz socijalnih partnera i mi smo se dogovorili da ćemo ojačati socijalni dijalog. Imali smo konkretne inicijative. Jedan je bio vezan za više konsultacija sa socijalnim partnerima na nacionalnoj razini, ali i na europskoj razini. Ne samo kada se radi o striktno socijalnim politikama, nego i o drugim politikama koje su važne za gospodarstvo i za socijalnu situaciju u društvu. To je ono što činimo. Sada imamo mnogo više savjetovanja sa socijalnim partnerima u semestru, ne samo na europskoj razini, nego tražimo partnere da to čine i na nacionalnoj razini i isto tako e, na razini država članica. Ono na čemu smo se dogovorili, na čemu radimo, je izgradnja e, kapaciteta u državama članicama. To je naravno e, posao koji je u tijeku. I to je posao koji traži e, dosta vremena. Ne možete samo odlučiti i e, stvara se kapacitet. Radi se da budete članovi organizacija, traži se o zastupljenosti. Radi se o zastupljenosti, a radimo i na tome. Ali u ovoj komisiji smo zaista prionuli i trebamo socijalne partnere za izradu naših politika, jer kada postoji vlasništvo s te strane, onda postoji i bolja provedba na terenu naših političkih odluka. Što se tiče pitanja siromaštva koje je postavila Marija Arena, siromaštvo i situacija žena u društvu i na tržištu rada – kao prvo moram reći da kada govorimo o fleksibilnosti i o e, radu na pola radnog vremena, mnogi radnici na pola radnog vremena bi željeli raditi više. Međutim, većina njih je zadovoljna što radi e, na pola radnog vremena, jer takva, takvi fleksibilni aranžmani pomažu nekim roditeljima i nekim ljudima. Međutim, ponekad Kažem ponekad, jako sam oprezna kako se izražavam, jer znamo, a to je razlog zašto smo e, predstavili ovaj paket e, o e, ravnoteži između radnog i privatnog života, znamo da mnoge žene u ovom trenutku, posebno kada imaju djecu ili starije za koje se moraju brinuti, da je njihovo sudjelovanje na tržištu rada niže, počnu raditi na pola radnog vremena kako bi mogli kombinirati stvari počnu manje zarađivati i to utječe na njihov standard života, ali i na njihovu buduću e, mirovinu. I svi znamo e, kako je e, veliki ovaj jaz između plaća, a posebno između mirovina. Zato smo predstavili ovaj paket za ravnotežu između privatnog i poslovnog života, ali ne samo direktivu, nego i kao paket, jer nemamo samo zakonodavne prijedloge. U semestru mi naglašavamo da postoji potreba za boljom e, brigom za djecu i boljim službama koje će se brinuti za djecu kako bi mogli e, uspostaviti tu ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Što se tiče siromaštva, znate isto kao i ja da se radi o više dimenzionalnom problemu. Dakle, nije to samo nešto što možemo riješiti jednom mjerom, nego moramo raditi na sve tri snage e, stupa. Znači da moramo imati pristup e, obrazovanju, trebamo razviti vještine jer to pomaže ljudima da e, uđu u tržište rada. Isto tako pristup tržištu rada, pravedni uvjeti rada, radi se o minimalnoj plaći i dobroj, pristojnoj plaći koja E, ljudima pruža pristojan, e, pristojan standard života, ali i socijalna zaštita. Mi kažemo da imamo dobru socijalnu zaštitu kada oni koji su potrebiti mogu dobiti davanja, a kada dajete davanja ljudima, to morate kombinirati sa dobrim, dobro razvijenim službama, inače to ne funkcionira dugoročno. E, što se tiče i dalje o siromaštvu. E, gospodin Trebesius je rekao da kada se sagledaju mogućnosti država članicama da e, organiziraju socijalnu zaštitu, te e, mogućnosti nisu jednake za sve države članice. Njemačka može učiniti više od Rumunjske, međutim svaka država članica može učiniti nešto i zato to naglašavamo u našim preporukama za pojedine zemlje i zato pod stupom kada govorimo o konvergenciji prema gore, onda go kažemo da moramo uzeti u obzir e, različita polazišta država članica. Dakle, ne e, djelujemo ovako bez, e, bez prijašnjeg saznanja, nego svi mogu učiniti bolje. Trebamo konvergenciju u Europskoj uniji, u svim državama članicama, 27 država članica i socijalni stup, ako dobro radimo sa državama članicama, socijalnim partnerima i civilnim društvom, onda ćemo uspjeti u tome. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala lijepa. Sada e, predajem riječ Mariti Uskok, koja je supredsjediteljica današnjeg sastanka. Hvala. Nastavljamo sada s pitanjima i jedna i pol minuta. E, Dimitris Papadimulis po, e, ima prvi riječ. Hvala lijepa, predsjedateljice. Gospodine Moskovisi, htio bih vam još jednom postaviti pitanje koje se odnosi na moju zemlju Grčku. Grčka je bila isključena iz postupka europskog semestra, ali postao je zajednički cilj koji su uspostavili vjerovnici e, a to je da od 2017. nadalje taj e, plan više ne bude potreban i kako bi sve države iz eurozone mogle posuđivati po razumnim kamatnim stopama. Danas ste nam najavili dobru vijest, a to je da bi Grčka mogla izaći iz postupka prekomjernog deficita nakon e, druge revizije. Međutim, zato je još potrebna odluka e, euroskupine kako bi se sada već točno definirale situacije e, za e, Grke i za sve ulagače. Trebamo dakle imati detaljan plan toga. Želim vas pitati sljedeće. Što namjerava napraviti komisija vezano za sastanak Euroskupine kako bi se došlo do tog globalnog e, rješenja, te globalne odluke i kako bi to Grci saznali. Možete li nam više od toga reći o situaciji je sa e, javnim deficitom 2015. i 2016. godine, kakva je situacija 2017. godine i što će to u stvarnosti značiti e, za izlazak iz postupka prekomjernog deficita? Hvala, gospođa Kuneva nije tu. Ne, ja neću sada iskoristiti to vrijeme, pa onda ću dati riječ Ernestu Urtasunu. Hvala. E, imam tri konkretna pitanja. Prvo, specifične prekoruke za Španjolsku. E, točka devetka o borbi protiv korupcije je zaista dobrodošla. Imamo puno dobrih prijedloga, međutim dvije stvari su vezane za to. Što će komisija učiniti da se to zaista i provede? A drugo pitanje vezano je za javne natječaje o kojem se ovdje ne govori. To je vezano za korupciju i javne financije. I zato e, vas pitam, hoćete li se obratiti španjolskim vlastima vezano za pitanja korupcije i javnih natječaja? Drugo pitanje je vezano za Njemačku. Govorite o velikom višku izvoza, ali niste još napravili nikakav postupak vezano za neuravnoteženost. Ja vas želim pitati koliko velik treba biti taj višak i koliko dugo treba trajati prije nego li što išta poduzmete, jer to je jedna od najvećih i najduljih viškova koje smo imali do sada. Treće pitanje upućujem gospodinu Moskovisiju. E, kažete da nema dovoljno agregatne potražnje. Mi se lažemo s vama i to usprkos svoj fleksibilnosti koju daje eh, komisija. Slažete li se s onim što je jučer rekao gospodin Dragi, a to je da bismo trebali imati odgovarajuće eh, proračunske aspekte i da moramo imati eh, kontracikličke elemente kojima će se izbjeći recesija. Što se tiče eura i BDP-a, koliki kapaciteti tu trebaju postojati i smatrate li da je potrebno promijeniti temeljne ugovore? Hvala. Jean Lambert, međutim čini mi se da ona više nije tu. Ja sam uzeo 30 sekundi njezinog vremena. Točno. Sada, dakle, Laura Adja. Hvala, hvala povjerenicima. Moram reći da sam ovdje prilično zbunjena. Govorimo o mjerama koje trebaju pridonijeti rastu, ali stvarnost je drugačija. U Europi postoje više od 120 milijuna siromašnih ljudi, a to je rezultat politike koje stalno provodite i nastavite ih provoditi, pokušavate stalno opravdati ono što se ne može opravdati. Znate jako dobro da strukturne reforme koje predlažete i namećete državama članicama su stvorili socijalno krvoproliće, ali vi uopće ne okljevate, nastavite ih provoditi i ne priznajete da se radi o ogromnoj grešci, neopravdanoj grešci koja je ne samo da danas stvorila 120 milijuna siromaha u Europi, već na taj način ste žrtvovali i buduće naraštaje i to čega radi koji cilj moramo ostvariti? Ne može nas e, radovati da države ulaze u apsurdne parametre koje namećete, jer vi nam stalno namećete te parametre, a mi zapravo jedino e, nakon toga završavamo s većim siromaštvom. Grčki je primjer ovdje jako slokovit. Izgladnjujemo jedan narod, a ništa ne radimo za one mjere koje će stvoriti radna mjesta i koje će omogućiti ljudima da izađu iz siromaštva ponovno dođu na tržište rada. Iako ste to tržište rada toliko opustošili da kada bismo danas čak i proveli ekspanzivne mjere, već je nemoguće otvoriti nova radna mjesta. A što mi ovdje radimo? Radujemo se da su dobro provedene strukturne reforme. Jedino pitanje koje vam postavljam je sljedeće. Kada ćete odlučiti i kada ćete shvatiti da ste u potpunosti pogriješili politiku koju provodite? Hvala. Barbara Kapel. Hvala lijepa, predsjedniče. Sa stanovišta Europskog parlamenta i država članica E, mislim da su uočeni pravi prioriteti e, zalaganje za gospodarski rast, borba protiv nejednakosti i zato je potrebno provesti strukturne reforme, imati e, dobre proračunske politike i dobra ulaganja. To je u redu i to se treba primijeniti na sve države članice. Mislim da što se tiče tih preporuka po zemljama, vi ste konkretni, to je dobro i želite da u tome sudjeluju socijalni partneri. Što se pak Austrije tiče, e, komisija preporučuje reformu mirovinskog sustava, zdravstvenog sustava i tržišta rada. To je sasvim opravdano i u redu. Na e, prvoj pogled. Međutim, tu postoje mnoge začkolice. Što se tiče mirovina, sve više izdvajanja za mirovine, a u konačnici u ostalim dijelovima Europske unije te će se izdvajanja smanjiti. 65 godina bit će prerano za odlazak u mirovinu ali e, zbog nezaposlenosti velik broj ljudi otišao je u prijevremenu mirovinu i to se itekako odražava na e, same brojke i ne može se provesti reforme iz tih razlika. E, što se reforme zdravstva tiče, previše inzistiramo na, na bolnicama, a s druge strane pak govori se puno o nekim aspektima tranzicije gdje se mnogo toga pogreša. Hvala Marko Vali. Hvala predsjednice. I ja se slažem s onim što je rekao povjerenik Moskovici da postoji velik problem s potražnjom. Pitam se stoga e, što komisija čeka da promijeni strategiju jer se na ovom sustavom uopće ne stimulira potražnja. A monetarne politike e, sada zapravo drogiraju gospodarski oporavak i e, vidimo kakva je situacija u Njemačkoj i Nizozemskoj gdje se e, taj nesrazmjerni višak jako povećao. Imam konkretno pitanje dio smo e, monetarne unije u europodručju. S obzirom na ove neuravnoteženosti, nije li potrebno dati obvezu ulaganja kod onih zemalja koji imaju više? Zašto se ne bi napravilo ono što se uvijek trebalo raditi? da one države koje imaju višak neke stvari prebace na one koje su u manjku jer radi se o problemima <clears throat> jedne neoptimalne procjene situacije na ovom području. Radi se o nečemu što bi trebalo omogućiti oporavak. Što se tiče <clears throat> dakle, e, zemalja koje imaju višak u odnosu na one koje su u deficitu. Hvala. A sada Dominik Marten. E, nije tu. E, mislim da gospodin Marten nije tu, pa ćemo stoga preći sada na povjerenike. Za početak, podpredsjednik Dombrovskis. Hvala lijepa. Mm, poštovani zastupnici, upućen je velik broj pitanja. Jedno pitanje e, odnosilo se na specifične preporuke za Španjolsku. Prva preporuka za tu zemlju govori i o mjerama za jačanje okvira javnih nabava. Preporučujemo Španjolskoj da uspostavi e, ciljeve e, koje će vrijediti za cijelu zemlju na administrativnoj razini. Prema tome tibe se bavimo. E, vraćam se sada na pitanje njemačkog viška. O tome smo već govorili jer taj višak je veći nego li što to dopušta referentna vrijednost i tu vidimo da je došlo do makroekonomske neuravnoteženosti ali ne čini nam se da će se taj višak povećavati i e, poduzete su mjere za ulaganja i e, za e, dobar rast plaće u Njemačkoj, pa iz tog razloga ne preporučam da se makroekonomska neravnoteža pretvori u e, postupak koji će ići korak dalje. Što se tiče kapaciteta eura, to je nešto što se odražava u onoj bijele knjizi Ekonomskoj monetarnoj uniji koju ćemo objaviti sutra. Nećemo ići ovdje u previše detalja, već razvijamo taj koncept u skladu s konceptom koji je razrađen u e, izvješću petorice predsjednika. Govorimo ovdje o fiskalnoj stabilizaciji europodručja. Dakle, sutra ćemo predstaviti cijeli taj dokument. Sada nešto o pitanjima koje su postavljena specifično vezane za Austriju i e, pre, prijevremenih mirovina. U e, Austriji među specifičnim preporukama traži se održivost mirovinskog sustava vezano za oporezivanje i jedna od mjera, e, odnosno mogućnost riješiti problem je baš da se bavi prijevremenim mirovinama. Što se tiče tržišta rada, e, tu su i pitanja e, žena na tržištu rada, sudjelovanja migranata na tržištu rada, <clears throat> ali e, što se tiče prijevremenih mirovina, gledamo na to sa stanovišta održivosti mirovinskog sustava. Hvala. Gospođo Tyson. Mislim da meni nije bilo upućeno niti jedno specifično pitanje, a potpredsjednik je upravo odgovorio na one koji se odnose na socijalne aspekte. Hvala. Gospodine Moskovici, izvolite. Tri dodatna odgovora. Prvi se odnosi na Grčku. Htio bih objasniti E, zašto nismo izašli iz ovog postupka iako e, su svi uvjetima se odovoljilo. E, dakle, drago nam je da je Grčka izašla iz onog stope od do 3%, nemam točne podatke, ali Grčka je zaista ispod toga. Grčka je međutim jako e, prešla e, neke druge e, aspekte i na osnovu toga nastavit će se dobra situacija a što se tiče rasprava zatvaranja revizije drugog programa to je u tijeku i govorit će se na tome 15. lipnja na sastanku Euroskupine. Na proteklom sastanku jako smo dobro napredovali, ali poznato je da nismo uspjeli zaključiti to. Nadam se da ćemo to načiniti na sljedećem sastanku. Kao i uvijek, komisija će učiniti sve što može kako bi bila dobar posrednik u tome savjetujem grčkim vlastima da preuzmu odgovornost na sebe. Kada promotirim sve e, aktivnosti koje su napravljene, njih 140, one su vrlo ambiciozne i ukazuju da smo na pravom putu. Međutim, znam da treba e, riješiti i udovoljiti mnogom zahtjevima vezana za pitanja duga. Nadam se da će to sve riješiti na razuman način u sljedećih nekoliko tjedana. U tom kontekstu komisija e, čeka da se završi sa postupkom prekomjernog deficita za Grčku e, koje do kojih će doći, ali to će biti tim značajnije ako uskoro postignemo sporazum. O Austriji pak 2013. 13 e, je se izdvajalo e, za mirovine u odnosu na BDP. A e, sve to skupa je jako iznad e, predviđenih granica. E, prema tome, postoje mnogi izazovi vezani za mirovine, naročito kratkoročno. Prošle je godine Austrija pokrenula reformu mirovinskog sustava kojim se povećao starosna dob za odlazak u mirovinu. Međutim, Austrija smatramo još nije dovoljno razradila e, sve aspekte reforme, naročito vezano za izdvajanja za mirovinski sustav. I e, možda bi se održivost mirovina mogla ostvariti time što će se e, procijeniti, povećati odlaz, dob za odlazak u mirovinu u skladu s e, povećanjem e, očekivanog životnog vijeka. E, mogu još samo potvrditi ono što sam prije rekao vezano za ulaganja i fiskalne kapacitete. Osobno vjerujem da su preporuke Marija Dragija dobre, ali eto on to već četiri godine se to predlaže. E, jedna stvar vezana za Njemačku i Nizozemsku i njihov višak. Mi ne možemo utjecati na politiku niti jedne zemlje vezano za porast plaća, ali mi dajemo preporuke i mislimo da je sasvim relevantno da se oni pozabave tim pitanjem. Hvala lijepa. E, sada prelazimo na listu spontanog javljena za riječ. Gospodin Puno je prvi. Hvala vam lijepa. Imam konkretno pitanje za gospodina Dombrovskisa. Povjerenik e, Dobrovskis, e, naime, razumijem barem ja imam takav dojam da vi svi troje se zalažete za veću konvergenciju i mislim da imate potpuno pravo. Ja se u potpunosti s vama slažem, to nam je potrebno kako bismo poboljšali gospodarsku situaciju. No i dalje imamo konkretne probleme za pojedine zemlje, a u drugim zemljama imamo veći manevarski prostor. To je ono što ste i sami rekli. Kolege su postavili pitanje što je sa državama koje ostvaruju višak, osobito je u jednoj zemlji koliko velik višak mora biti da bi e, komisija nešto učinila po tom pitanju. Vi ste rekli da ne očekujete da ćete dalje rasti i niste ništa konkretno odgovorili. Ja bih se sada vratio na tvo. Dakle, vi ovdje razgovarate s nama, pretpostavljam da razgovarate i s pojedinim zemljama. Što one kažu? kad govorimo o Njemačkoj i Nizozemskoj, što one kažu kad im se obratite i kažete iskoristite svoj manevarski prostor kako biste poboljšali naša nastojanja da ostvarimo veću konvergenciju. Što vam kažu? Mi ovdje u parlamentu bismo voljeli čuti kako funkcionira taj dijalog, jer znam da u paketu od šest mjera je za nas također bilo važno znati da imamo dvije strane u postupku neravnoteže. Hvala, Silva Ferreira. Zahvaljujem predsjedatelju predsjedateljice, oprostite. Htio sam postaviti pitanje povjereniku Moskovićiju vezano uz konkretni slučaj Portugala. Naglasili ste odlične vijesti da će u Portugalu prestati postupak prekomjernog deficita, što je još bolje. To se ne temelji samo na smanjenju proračunskog deficita, već se temelji i na sveukupnom poboljšanju stanja u gospodarstvu dakle u, u tri uh, uzastopna tromjeseća, rast u Portugalu je veći nego prosječni rast u Europskoj uniji, imamo stabilizaciju uh, na strani zapošljavanja i tako dalje. S obzirom na te uh, pozitivne događaje, mislite li da se možemo nadati dobrim vijestima i kad je riječ o bonitetnim agencijama, dakle o onima koje ocjenjuju portugalski dug. Možemo li očekivati povoljni europski okvir koji bi omogućio Portugalu i drugim europskim državama da se bolje nose sa problemom nenaplativih zajmova Bili možda bilo prikladno da imamo neki europski okvir za rješavanje tog problema. Hvala. E, gospodin Šulcer, nema pitanja. Hvala. E, hvala povjerenicima koji su E, nam e, došli opisati situaciju koja se poboljšava, ali još uvijek je vrlo osjetljiva. Najbolji način borbe protiv siromaštva je profesionalna integracija, integracija na tržište rada. E, moramo raditi na razvijanju ljudskog kapitala. Najprije deset profesija gdje sada ima najviše radnih mjesta nisu postojale prije deset godina to e, dobro pokazuje da više uopće obrazovanje koje je postojalo do sada nije prikladno onome koje je sada potrebno na tržištu rada. Mislim da je vrlo važno da se stimulira kompetencije e, e, koje će biti prenosive, dakle nešto što će biti horizontalno načinjeno. E, u protivnom će se vrlo brzo opet početati povećati nezaposlenost. Dakle, takve e, kompetencije, takva znanja i vještine koje će biti prenosivi trebalo biti i u nadležnosti Europske unije. Drugo, imate li informacije o tome koliko ljudi odlazi iz svoje zemlje i e, počinje se zapošljavati u zemljama gdje je konkurentnost već? E, a kako bismo mogli zadržati te mozgove u e, Europi. Važno je raditi na inovacijama, ali važno je zadržati mozgove u Europi. Treća stvar je stimuliranje mobilnosti unutar europskih zemalja. Mislim da je to preporuka koju bismo morali načiniti unutar država članica, unutar dakle 27 država članica, zato što je mobilnost također jamstvo za borbu protiv siromaštva. Hvala vam lijepo, Mavridas. Zahvaljujem predsjedateljice. Htio bih sada nešto i ja reći. Mobilnost radne snage nije isto što je i obrazovanje. Grčka, Portugal, Italija i mnoge druge zemlje pate od toga zato što oni najbolji među nama odlaze iz naših zemalja odlaze u druge europske države. Vraćam se sada pitanje koje sam prvo htio postaviti. Jedno je općenite prirode. Prije nekoliko mjeseci na odboru Ekon vodili smo raspravu s um, čelnicima europodručja. Dame i gospodo, da li vas je brinulo E, da smo prije nekoliko mjeseci govorili o korektivnim mjerama za one zemlje koje se bave, e, koje imaju e, proračunski višak. Sada, a sada odjedanput od toga ništa. Da li vas to brine? Drugo pitanje vezano je za socijalna pitanje i upućujem ga povjerenici Tyson. Europski socijalni fond je izdvojio 21% za e, Cipar e, kako bi se taj iznos posvetio ranjivim skupinama. To je dobro. Međutim, još jedan problem e, bih vam htio podastati. Obitelji koje imaju dijete s invaliditetom nemaju se kome obratiti jednom kada to dijete navrši 21 godinu i to dijete nema više kamo. Ili to dijete završi u domu za umirovljenike ili pak završi e, u e, bolnicama za umobolne. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Ovo je pitanje za povjerenicu Tyson. Belgija u vašem izvješću ne stoji dobro, no oni koji vas poznaju time nisu iznenađeni. Mi smo se tek izvukli iz vašeg EDP-a, imamo dramatično visok dug e, i e, naš proračun također nije u redu, njemu nedostaje 1,7 milijuna eura, moramo obnoviti nuklearne elektrane, također imamo iznimno složen porezni sustav koji je komentirao i OECD. E, dakle, sve političke stranke složile su se da nam je potrebna nacionalna reforma, dihotomija u Belgiji mora se riješiti većom autonomijom. Međutim, to je sada nestalo s dnevnoga reda, pa me zanima zašto komisija e, se ne bavi tim osjetljivim političkim pitanjem, jer to je ključno pitanje. Hvala vam lijepo. Kolegica Ruhena. Hvala vam lijepo. Finsk E, poštuje sva pravila e, u gospodarskom području, pravila iz Pakta za stabilnost i rastno. Unatoč tome finsko gospodarstvo trpi e, jer u njemu nema nikakvog rasta, rast je na nultoj stopi već neko vrijeme. Isto Dakle, s jedne strane postoji infrastruktura koja je u dobrom stanju, gospodarstvo u dobrom stanju, ali što je onda e, krivo? E, s jedne strane Švedska se veoma dobro i brzo oporavila od krize i ostvaruje dobar rast, a jedina jasna razlika između Finske i e, švedska jezda da Finska ne sudjeluje u europodručju. Mislite li vi možda da je euro ključ e, za rješavanje tih problema? Hvala vam lijepa. E, gospodine Dombrovskis, evo možemo početi od vas da pokušate odgovoriti na ovu skupinu pitanja. Hvala vam lijepo, predsjedateljice. Evo vraćam se na pitanje vezano uz višak uh, u Njemačkoj višak bilance tekućeg računa. Kao prvo, ne slažem se s vama da komisija ništa ne radi. Upravo to je razlog zbog kojeg je komisija uključila Njemačku u postupak makroekonomskih neravnoteža uz sve mehanizme praćenja koji su s time povezani. Već sam objasnio zašto E, po našoj procjeni je riječ o neravnoteži, ali ne o pretjeranoj neravnoteži u slučaju Njemačke. Zatim ste pitali koje argumente nam iznose Njemačke, e, iznose, oprostite, te zemlje, Nizozemska i Njemačka, kada o tome razgovaramo. Pa prije svega čujemo najave da će se povećati javna ulaganja i tu smo primijetili određeni napredak, dakle povećanje javnih ulaganja u Njemačkoj Ondje postoji čitav niz inicijativa koje se provode u ovom kontekstu. Zatim, e, određeni argumenti vezani uz metodologiju. E, Njemačka recimo kaže kako se višak mora ocijeniti u odnosu na druge e, države Europske unije i u odnosu na treće zemlje i da se postavlja pitanje kad bi Njemačka manje izvozila e, u treće zemlje, bi li to pomoglo europskom gospodarstvu, iako bi matematički možda stvari onda drugčije izgledale. To je svakako nešto što također treba uzeti u obzir. A kad je riječ o nizozemskoj, tu je visok argument, visok udio e, ponovnog izvoza e, iz te zemlje s obzirom na e, pomorsku luku Rotterdam. Dakle, to je svakako jedan od argumenata koje smo čuli e, i uzimamo ih u obzir, a također čujemo i argumente koji govore da se planira pojačati daljnja ulaganja. Hvala vam lijepo, povjerenice Tyson. Zahvaljujem predsjedateljice. Kada je riječ o ulaganjima u e, ljudski e, kapital i poticanju takvog ulaganja tu dakako treba učiniti više i to je iznimno važno mislim da je zastupnica o tome odlično e, govorila i upravo zato smo to uključili u naš stup koji govori o socijalnim pravima kad pogledate statistiku i vidite gdje pronalazite najviše nezaposlenih ljudi najviše siromašnih ljudi možete utvrditi da je da su vještine ljudi tu veoma važan čimbenik. Dakle, našem gospodarstvu potrebni su ljudi koji mogu razvijati svoje vještine kako bi eh, ih mogli eh, na najboljoj mjeri iskoristiti na tržištu rada. Dakle, to je u svakom slučaju nešto o čemu eh, naša komisija vodi računa. Zatim prije već sam govorila da moramo gledati e, razmatrati pitanje priznavanja E, vještina i kvalifikacija i to ne samo za regulirane zanimanja nego i za druga zanimanja e, moramo razmotriti e, nastavne programe za pojedina zanimanja i moramo vidjeti na koji način možemo bolje ocijeniti ishode određenih neformalnih oblika obrazovanja. Što se tiče odljeva mozgova, e, to jest problem, postoji kretanje ne samo iz Europske unije, nego i između pojedinih država Europske unije. Tu je taj problem i veći. Znamo da je to problem za neke države članice e, iz kojih e, talentirani obrazovani ljudi odlaze. Mi smo svjesni tog problema i u programu koji govori o ljudskim vještinama namjeravamo E, provesti istraživanje kako bismo utvrdili koja je najbolja praksa kojom se nastoji zaustaviti odljev mozgova i što je to što možemo najbolje iskoristiti na tržištu rada, da ne kažem na tržištu mozgova. E, što se tiče pitanja kolege iz Cipra, vi znate da Europska unija kao i sve države članice e, smo stranka e, konvencije Ujedinjenih naroda o temeljnim ljudskim pravima osoba s invaliditetom i tu se govori i o neinstitucionalnoj skrbi za osobe s invaliditetom. Dakle, općenito mogu reći da smo mi skloni e, potpori, dakle potpori e, koja će omogućiti da se o ljudima skrbi u njihovim domovima, a ne da ih se smješta u institucije. Hvala vam lijepo, povjereniče Moskovići, izvolite. Evo, sam, e, mi samo jedno pitanje i e, dat ću odgovor i jednu primjedbu vezano za Portugal. Jasno je da je izlazak iz postupka prekomjernog deficita e, ovim nagrađuje značajne napore što ih je uložio Portugal. Portugal je sad ne samo dosta iza po 3%, već treba doći ispod 2%. Ja mislim da je ukidanje postupka prekomjernog deficita e, vrlo dobra i to je nešto što nagrađuje vaše napore. Što se tiče rating agencija, komisija ne smije s njima izravno e, razgovarati a e, Portugal je sam po sebi e, na pozitivnom putu. Ovdje samo mogu ponoviti ono što sam rekao na tiskovnoj konferenciji, a e, to je čim se poboljšava makroekonomski rezultati koji su dobri, situacija jest bolja, ali još uvijek postoji i problem duga kojeg ne treba zanemariti, ali u ovoj situaciji gospodarstvo Portugala je gospodarstvo gdje se na rizike ne može gledati na isti način kao nekada. Situacija sada je drugačija od situacije u prošlosti. Mi se dakle ne obraćamo izravno rating agencijama, ali Način na koji smo reagirali na tiskovnoj konferenciji pokazuje jasno da je situacija takva da bi se povjerenje u Portugal trebalo povećati. E, postavljeno je pitanje vezano za Finsku i Švedsku. Na svakome je da odluči e, je li ili nije za euro činjenica jest da finsko gospodarstvo nije u lošoj situaciji. E, mi smo pridonijeli e, prilagodbama za strukturne reforme jer smo mislili da je to u redu i dugo smo o tome raspravljali s finskim e, resornim ministrom. A mislim da je situacija u Finskoj prilično povoljna u odnosu na druge zemlje vi radite drugačiju usporedbu sa Švedskom. Mislim da to nije, e, nije razlog tome e, je li e, jedna zemlja ili nije u euro području. Ne, svaka zemlja mora iskoristiti adute koje ima. I ja samo postičem Fince da to iskoriste. Oni apsolutno imaju za to sposobnost i e, dakle mi smo tu da e, podržimo Fince da provedu pozitivne i dobre reforme kao i sve druge države i svaka treba uzeti u obzir svoje specifičnosti. Hvala gospodine Moskovici i hvala svima vama e, zastupnicima sa vašim pametnim i teškim pitanjima. Zahvaljujem i povjerenicima koji su zaista pokušali odgovoriti E, na ona pitanja na koje je bilo moguće danas odgovoriti. Vratit ćemo se ponovo na ove panele kako bismo mogli postaviti e, pitanja kada vidimo da stvari idu u pravom smjeru. Hvala još jednom na vašem sudjelovanju.